Dnevna sjednica je otvorena. Prva točka dnevnog reda su izjave vijeća i komisije vezano uz pripremu za sastanak Europskog vijeća